Uh, Uvijek mi je drago što Jeffrey ne može dočekati nestrpljive da mi nastavimo s radom. U redu, dame i gospodo, počnemo s radom. Prelazimo na točku dnevnog reda. U redu, pričekajmo još malo. Počinjemo s izvješćem o Japanu, kao što je i predviđeno po dnevnom redu, točka 10, izvjestitelj e, gospodine Peterle, da li još e, želite uzeti riječ? Hvala lijepa gospodine predsjedniče, drago mi je što smo se uspjeli složiti a što je uključeno i u popis za glasanje, htio bih reći da ne podržavam nikakve nove amandmane. Mislim da što se tiče žena koje su Japanci u drugom svjetskom ratu prisiljeni na prostituciju, jasno je da, kao što je rekao premijer Abe nedavno o toj temi, E, mislim da nema potrebe da mi komentiramo jednu od njegovih izjava i zato predlažem da se pridržavamo onoga što smo dogovorili i da ovo izvješće bude orijentirano prema budućnosti, a ne prema e, takvim temama iz prošlosti. Hvala lijepa. Počet ćemo. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 14. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 15. Skupa sa usmenim amandmanom 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 19 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 20 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 23 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 25 u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je, za, eh, tko je protiv, suzdržan, usvojeno. koje je za drugi dio? Protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 28. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 29. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 31. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 32. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 33. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 34. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. 35 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 36 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 38 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Usmeni amandman 7 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 39 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 40 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno 41 tko je za protiv suzdržan usvojeno 42 tko je za i 30 skupa identični su tko je za protiv suzdržan odbijeno 43 tko je za protiv suzdržan usvojeno 44 tko je za protiv suzdržan usvojeno usmeni amandman 8 tko je za protiv suzdržan usvojeno. 45 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 46 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 3 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 4 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Usmeni amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 6 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 7 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno 8 tko je za, protiv suzdržan usvojeno 9 tko je za, protiv suzdržan usvojeno 10 tko je ne to otpada, kompromis 1 tko je za, protiv suzdržan usvojeno Amandman 1 tko je za, protiv suzdržan odbijeno 2 tko je za, protiv suzdržan usvojeno elektroničko glasanje o izvješću u cjelini otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Izvješće sa 47 glasa za i 0 protiv usvojeno. Srdečno čestitam izvjestitelju. Prelazimo sada na okvirni sporazum između Europske unije i Gruzije. Glasamo elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ovaj rezultat je još puno bolji nego onaj na Krimu. Ovo je jednoglasno usvojeno. Čestitam kolega Lisek. Prelazimo na točku 12 dnevnog reda preporuke vijeću o zajedničkim eh, viznim ograničenjima za ruske dužnosnike u slučaju u, eh, slučaju Sergej Magnitski imali još netko eh, tražiš netko riječ to nije slučaj u redu amandman 1 2 3 za protiv usvojeno Amandman 4 za protiv suzdržan usvojeno. 5 za protiv suzdržani usvojeno. 6 za protiv suzdržan odbijeno. 7 za protiv suzdržan usvojeno. 8 za protiv suzdržan usvojeno. Amandman 10 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 11, to je lingvističko pitanje. Amandman 12, koje je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. 13, koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 1, koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Prelazimo na 48. 49. Kolega Protašević se e, uzalud naradio. Za protiv sužen usvojeno. Elektronički ćemo glasati o izvješću cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. pedeset za jedan protiv i dva suzdržana glasa izvješće je usvojeno čestitam gospođo ojuland Prelazimo na točku 13. Ujedinjeni narod, izvjestitelj Grof Lambsdorff. Je li on tu? Nije. Negdje drugdje stvara probleme. Tko ga danas ovdje zamjenjuje? Gospođo Nejc, vi? onda ćemo pretpostaviti da je duh grofa Lambsdorfa tu sa nama i prelazimo na glasanje. Kompromis A usvojeno, amandman 11 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 13 koji je za, 11 elektronička provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram. Tko je to bio? Tko je zatražio provjeru? Dobro jutro. Usvojeno. 13. Tko je za? protiv, suzdržan, elektronička provjera, socijalisti nisu glasali. Richarde, obećao si mi. Ono što sam ti rekao u sobi ne bi trebalo biti poznato javnosti. 36 glasova za, 21 protiv, usvojeno. On je mišljenje da ljude treba dva puta razveseliti, prvo im dati obećanje, onda ga i održati. Prelazimo na amandman 12 koje je za, protiv suzdržan usvojeno, kompromis B koje je za, protiv suzdržan usvojeno, amandman 15 koje je za, protiv suzdržan usvojeno. Kompromis C tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 20 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 25 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 26 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis D tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 29 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 30 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 31 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 32 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 33 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 34 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, kompromis E tko je za, protiv suzdržan usvojeno, amandman 38 tko je za, protiv suzdržan odbijeno, 30 9 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 40 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 41 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 42 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 43 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 44 tko je za, u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno, tko je za drugi dio, protiv, suzdržan, odbijeno. 45. Tko je za prvi dio? Protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis F. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno amandman, e, kompromis G, tko je za? Mi smo sada kod kompromisa G. Znači, kompromis G, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 48 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 49 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 50 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 51 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 52 tko je za, protiv, suzdržan, te odbijeno. Kompromis H tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 55, drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 57 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis I tko je za, suzdržan, usvojeno. Amandman 59 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 61 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis G koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 64. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. pitanje da li je preskočen amandman 57, ne, glasali smo i amandman je usvojen. Sada moramo provjeriti 64. Zatvaram glasanje. 35 za, 21 protiv, to je usvojeno 65. Ko je za? protiv suzdržan usvojeno 66 koje je za protiv suzdržan usvojeno liberali su glasali za zar ne sa i da i ne 66 zatvaram glasanje 30 glasova za, 25 protiv, to je usvojeno. 67 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis K tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 69 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 70 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 71 tko je za, protiv suzdržan usvojeno, 72 tko je za protiv suzdržan usvojeno, 73 tko je za protiv suzdržan usvojeno, kompromis je L tko je za protiv suzdržan usvojeno, amandman 75 tko je za protiv suzdržan usvojeno, 76 tko je za protiv suzdržan usvojeno, kompromis M tko je za protiv suzdržan usvojeno, amandman 79 tko je za protiv suzdržan usvojeno, Amandman 81, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 83, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 84, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 3, tko je za, protiv, suzdržan. Mislim da je to usvojeno, da provjerimo. 4, tko je za, protiv. Dakle, 4, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 5. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 6. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 1. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 2. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9. 1 je već pokriven. 9. 2 tko je za, E, moj klub zastupnika je drugog mišljenja o izvjesnim amandmanima. Dakle, 9.2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9.6 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9.8 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 9.9 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 9.11 tko je za, protiv, liberali više uopće ne glasaju. 9.11. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Provjerit ćemo elektronički. Sljedeći nas viskijem časti kolega Peterle. 9.11. Zatvaram glasanje. 36 glasova za, 21 protiv, to je usvojeno. 9, 12 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9, 13 koje je u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 9, 16 tko je za, protiv, suzdržan, 9, 16 tko je za, tko je protiv, to je ipak usvojeno. 9.17. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Provjera 9.17. Elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 21 za, 36 protiv, to je odbijeno. 9.19 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9.21 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 9.22 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Glasamo o izvješću u cjelini. Otvaram glasanje. Prelazimo dakle na točku 14 dnevnog reda. Zatvaram glasanje. 46 glasova za, 7 protiv, 2 suzdržana. Čestitke izvjestitelju. Prelazimo na protokol e, o stabilizaciji i pridruživanju sa Crnom Gorom. Glasat ćemo elektronički, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 40 glasova za i nula protiv, to je usvojeno čestitam i našim prijateljima iz Hrvatske. Prelazimo na točku 15. Preporuke vijeću i komisiji i službi za vanjsko djelovanje o europskoj strategiji prema Iranu. Paragraf e, amandman 42 tko je za protiv suzdržan usvojeno, 43 tko je za protiv suzdržan to ćemo provjeriti. Zatvaram glasanje. Dvadeset šest glasova za i dvadeset šest protiv, dakle to je odbijeno. četiri tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Četrdeset pet tko je za, četrdeset pet 45. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 46. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Većina članova odbora je to već potpisala. Zatvaram glasanje. Imali ste pravo, 26, 26, dakle odbijeno. 48 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 49 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Zatvaram glasanje. Dvadeset sedam glasova za, dvadeset pet protiv, amandman je usvojen. Pedeset tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Čestitam iranskoj pregovaračkoj delegaciji na tome što je usvojen ovaj amandman 52. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 53. Tko je za, protiv, suzdržan, provjera elektronički. Zatvaram glasanje. 27 za, 26 protiv, to je usvojeno. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 74. Tko je za? Protiv suzdržan. Usvojeno. 75. Tko je za? Protiv suzdržan. Odbijeno. 76. Tko je za? Protiv suzdržan. Usvojeno. Kompromis 3. Tko je za? Protiv suzdržan. Usvojeno. Man man 87. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 89. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 4. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 97. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera elektronički. Otvaram, e, zatvaram glasanje. 26 glasova za i 25 protiv. To je usvojeno. Prelazimo na amandman 107. Pitam se kakvi su to kompromisi koji dobiju samo jedan glas e, više za nego protiv. 107. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 109. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 110. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 111. Tko je za, protiv, suzdržan, to je bilo nejasno. Provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 112 je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Ne, usvojeno. Je to bilo odbijeno? Provjerit ćemo elektronički 112. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 113. Ko je za? Protiv. Suzdržan. Odbijeno. Kompromis 6. Ko je za? Protiv. Suzdržan. Usvojeno. 114. Ne. 122. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Sto dvadeset dva. bez usmenog amandmana. Znači, upravo smo glasali o amandmanu 122. Zatvaram glasanje. 12 za 40 protiv odbijeno. 124 tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 7 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 8 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 9 Izvolite kolega Kelan. Amandman 140 nije pokriven kompromisom 7 pa tražimo da se posebno glasa 140. Da li izvjestitelj ima primjedbe? Da, hvala. Amandman 140 molim vas uzmite u obzir činjenicu da se to temelji na brojkama, ali postoje različite brojke i u kompromisu se govori o velikom broju pogubljenja, a brojke koje nam stoje na raspolaganju nisu baš pouzdane, e, tako da mislim da bi bilo bolje da ih ne uključujemo u tekst jer su nepouzdane. E, tajništvo nam je dalo e, popis za glasanje i ovo nije u kompromisnom amandmanu. Ako usvojimo kompromisni amandman, onda drugi amandmani odpadaju. otpadaju. Gospođo Munis, izvolite. Da, tu je greška na popisu za glasanje. Sadržaj amandmana 140 jest pokriven kompromisnim amandmanom. ali amandman 140 e, smo sada preskočili, ali kao što sam rekla veliki broj e, u kompromisnom amandmanu se govori o velikom broju pogubljenja e, jer na raspolaganju su različite brojke koje su nepouzdane tako da je bolje e, ne specificirati broj nego govoriti o velikom broju. Gospodine Kjelan, ne slažem se sa izvjestiteljicom jer mišljenje Dakle, e, kompromis poziva iranske vlasti da e, uzmu u obzir ove brojke. Mislim da ono što je očito je da je veliki broj e, ljudi pogubljen i zato tražimo da se glasa posebno za taj amandman 140, a posebno za kompromisni amandman. Dakle, pitanje e, o kojeme se razgovaralo sa Amnesty International i sa Ujedinjenim narodima, da li je za pučane prihvatljivo da e, se samo govori o velikom broju pogubljenih Dakle, izražavamo zabrinutost zbog velikog broja pogubljenih. Dakle, da prihvatimo mišljenje e, izvjestiteljice što se tiče brojki, a što se tiče sadržaja da glasamo posebno. Mislim da bi to bilo fer rješenje. Gospođo Munis, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče i hvala na ovom prijedlogu mogli bismo izmijeniti kompromisni amandman gdje se već, e, gdje već stoji izražava se e, velika zabrinutost, to stoji u kompromisu, dakle tu već piše da izražavamo ozbiljnu zabrinutost. Dakle, e, ja ću sad odlučiti kako tu stoji visoki broj, dakle preuzimamo formulaciju visoki broj pogubljenih i brojku, konkretnu brojku vadimo van iz e, amandmana kolege Kelama. Možemo li tako? Ko je u tom smislu za amandman e, kolege Kelana. Ko je protiv? Suzdržan? Usvojeno. E, ponekad izvjestitelj treba biti dobar prema drugima. Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Dakle, bez brojki. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 156. Tko je za? Protiv, sto 45 je ista priča. To nije pokriveno. Moramo glasati o amandmanu 145. Gospođo Munis, izvolite. Hvala. Nemam problema s tim da se glasa o svemu tome, uključujući i o dogovorenim kompromisima, ali popis za glasanje koje nam je tajništvo pripremilo Dakle, kompromis 9 je usvojen. Ne možemo sada razlučivati koji kompromisi pokrivaju koje amandmane. Tajništvo je pripremilo ovaj popis. To nije pokriveno kompromisom. Ovaj tekst koji sam upravo prošto nije pokriven kompromisom i ne razumijem zašto smo protiv nečega što je specijalni izvjestitelj e, Ujedinjenih naroda e, izjavio. Gospodine predsjedniče, e, tajništvo je poslalo e-mail svim klubima zastupnika e, koji, kaže da ovaj amandman nije pokriven kompromisom. Mislim da trebamo biti ozbiljni e, u ovom slučaju i razumni. Ovdje stoji Poziva Europsku uniju da podrži Ujedinjene, rezoluciju Ujedinjenih naroda, to nije... To možemo staviti kao drugi dio te rečenice. Dakle, prijedlog pučana, ako sam ga dobro shvatio, poziva Europsku uniju da potpuno podrži e, rezoluciju Ujedinjenih naroda i poziva Iran da da ulaznu vizu e, specijalnom izvjestitelju Ujedinjenih naroda za Iran. Možemo li to prihvatiti? U redu, hvala, onda ćemo glasati. Dakle, amandman 145. Tko je za? Protiv? Suzdržan? 156. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Sto pedeset šest ćemo glasati elektronički. 28 glasova za, 27 protiv, to je usvojeno. Sto dvadeset četiri je već usvojeno, je li sto dvadeset četiri usvojeno? U redu, onda sto pedeset sedam. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Sto pedeset sedam. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Odbijeno. Sto pedeset osam. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 159 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 162 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. 169. 160, ne, to je isto pokriveno, 170 e, koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 171 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 172 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 173 koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, 175 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno, 176 koje je za, protiv, suzdržan, 175 elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 27 za, 29 protiv, to je odbijeno. Amandman 176, ko je za, protiv, suzdržan, elektronička provjera. Zatvaram glasanje. 25 za, 30 protiv, odbijeno. 178, pardon, 177. Tko je za? Protiv? Suzdržan, usvojeno. 178. Tko je za? 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan, odbijeno. 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan, odbijeno. 14. Tko je za? Protiv? Protiv? Suzdržan, odbijeno. 15 koje za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 30 glasova za, 26 protiv, usvojeno. Onda glasamo sada samo o drugom dijelu amandmana 16 koje je za protiv suzdržan usvojeno. 18 koje je za protiv suzdržan odbijeno, 19 koje je za protiv suzdržan odbijeno, 20 koje je za 20 koje je za protiv provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno 29 za, 26 protiv, usvojeno. Amandman 21, to je rješeno. Dvadeset tri, tko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 31 glas za, 25 protiv, to je usvojeno. 27 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 28 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 29 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 30 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 31 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 32 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 33 je riješeno. 36 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Provjera elektronički 36. Zatvaram glasanje. 26 glasova za, 31 protiv, odbijeno. 37, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 39, tko je za? Protiv, suzdržan, usvojeno. 41, tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 1, tko je za? Traži se provjera 41. Zatvaram glasanje. 20 za, 36 protiv, odbijeno. Molim da što se tiče provjera u buduće zastupnici traže provjeru, a ne njihovi zaposlenici. Amandman 1 za protiv suzdržan usvojeno, 2 tko je za protiv suzdržan usvojeno, 3 tko je za protiv suzdržan usvojeno, 4 tko je za protiv suzdržan usvojeno, što je sa 2 i 3, 7 tko je za protiv suzdržan usvojeno, 8 tko je za protiv suzdržan usvojeno, 9 tko je za protiv suzdržan odbijeno, 11 koje je za protiv suzdržano usvojeno. Sad ćemo elektronički glasati o izvješću u cjelini. Zatvaram glasanje. Izvješće je odbijeno. 25 glasova za, 30 protiv. Gospodja Šake. Hvala lijepa. Htjela sam već kada smo uživo mijenjali amandmane, Jesu li članovi svjesni toga da su ova, ovi sastanci uživo pre, e, se prenose e, u internetu, ljudi ih prate? E, bilo bi mi e, drago kad bi članovi dali neko objašnjenje zašto su glasali protiv jer mislim da činjenica da ovaj dom nije u stanju e, dati svoje stajalište o politici prema Iranu je pokazatelj naše slabosti mi moramo meni je nejasno zašto e, pučani pregovaraju, a onda se ovako ponašaju i zato bi mi bilo drago da čujem neko objašnjenje. Mislim da je ovo loš signal u lošem trenutku. Nemam odgovor na to pitanje, a zatražio sam riječ vezano uz nešto drugo. Ja ću vam rado objasniti zašto sam glasao protiv. Između ostalog zbog amandmana e, Buzing Ernst. Koliko ja znam, Iran nije na Bliskom istoku. A što se tiče e, Bliskog istoka bez nuklearnog oružja, dovesti to u vezi sa Iranom, to ne pomaže e, rješavanju iranskog pitanja. Dakle, tu se ubacuju stvari koje nemaju veze sa Iranom i meni je žao što su taj amandman e, uz glasove zastupnika e, ljevice, što je taj amandman ustavljen i zbog toga nisam mogao glasati za takvo izvješće. Da se iznašao jedan dobar kompromis, onda sam mogao možda za to glasati, ali na ovaj način ne. Izvolite gospodine Hold. Ja ne bih htio sada e, sudjelovati u takvoj raspravi, ali pitam se e, zar se pučani ne bi mogli složiti oko toga da smo da pošto danas nismo uspjeli to izglasati, da li bi se izvjestiteljice i izvjestitelji u sjeni mogli sastati i usaglasiti kompromise, jer ako e, ovo izvješće ne usvojimo, to će doista e, loše izgledati. Ako ne uspijemo poslati signal e, što se tiče politike Europske unije prema Iranu. Gospodine Salafranka, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim zapravo da e, je nesretna okolnost što nismo uspjeli usaglasiti stajališta. Mislim da je izvjestiteljica učinila sve što je bilo u njezinoj moći, međutim E, nismo se uspjeli saglasiti, predsjednik je objasnio svoje stajalište, ali e, poruka koju šaljemo e, da smo usvojili ovo izvješće bila bi zapravo previše u korist režima, odnosno prepozitivno bi se izrazili u vezi sa ovim sadašnjim režimom u Iranu i zato nismo mogli glasati za ovo izvješće možemo o tome možda još raspraviti, ali e, ovo ovako kako je izmijenjeno nije odgovaralo našim parametrima i zato to nismo mogli podržati jer nije bilo u skladu, u skladu sa našim načelima. Mi smo učinili sve što je bilo u našoj moći da dođemo do teksta koji bi dobio podršku svih klubova zastupnika, ali očito to nije bilo moguće, a ovaj konkretni tekst nije odražavao mišljenje naše kluba zastupnika i zato nismo mogli glasati za njega nažalost bili smo prisiljeni e, povući našu podršku to ne znači da nismo spremni dalje ulažati napore kako bismo e, dogovorili zajedničku poziciju e, parlamenta koja može dobiti podršku parlamenta na plenarnom zasjedanju ali ovako, ovakvom tekstu nismo mogli dati podršku hvala gospodine eh, presidente, hemos tenido múltiples reuniones de shadows. Hvala. Imali smo dosta sastanaka sa izvjestiteljima u sjeni i činjenica je da smo razočarani što čujemo da je to stajalište Europske pučke stranke. Tijekom pregovora nam nije rečeno da se ne slažu sa amandmanom i sa sadržajem izvješća. Ovo izvješće je trebalo dati konstruktivni doprinos budućim odnosima između Europske unije i Irana. Dakle, trebalo se usredotočiti na izbor umjerenog predsjednika i na pregovore u Ženevi te na nuklearni program. Izvješće se bavi tim pitanjima daje podršku pregovorima u Ženevi. To je bitno zbog rješavanja regionalnih sukoba. Međutim, smatram da postoji snažno protivljenje u parlamentu vezano uz neke stavove Irana, no moramo i dalje stavljati naglasak na ljudska prava i to je zapravo treći aspekt ovog izvješća mi smo mislili da je to kompromisno rješenje. S kolegama smo u Strasburu razgovarali o tome e, koje bi trebalo biti naše konačno stajalište i smatram da bismo trebali i dalje raditi na tome da se dođe do kompromisnog rješenja. Šteta da nam pučani nisu ranije rekli svoj stav, no u svakom slučaju možemo nastaviti pregovore i nadamo se da ćemo i dalje uspješno surađivati. Ako su svi mišljenja dakle izvjestiteljice i svih koordinatora E, možemo li ustanoviti činjenicu da završno glasanje nije održano i mogu li i izvjestitelji u, smjeni, u sjeni u vrijeme pauze za ručak e, raspraviti o tome i pokušati se dogovoriti i da ponovimo onda to glasanje. Ukoliko to nije moguće, onda je e, priča završena. Gospodine Salafranka. Vamos a ver, señor presidente. Eh, decir, nosotros hemos votado este texto. Hvala. Glasovali smo o tekstu, ne možemo reći da nismo glasovali, odbacili smo ga. Jedino što mogu reći u ime svoga kluba, naravno to će ovisiti o stavu drugih klubova, no možemo pokušati postići dogovor. Ako postignemo dogovor, ako se svi klubovi slože, možemo ovaj tekst, ako ga izglasamo, dati na glasovanje na plenarnoj sjednici. Međutim, ako se ne postigne dogovor, onda ne možemo učiniti ništa drugo, nego se ispoštovati ono što je dogovoreno. Naravno, mi ćemo raditi na tome da se postigne konsenzus, a ako ne, onda se moramo držati glasovanja. Mi smo spremni pregovarati da bismo to mogli dati na glasovanje na plenarnoj sjednici, ali ne možemo se praviti da nismo glasovali protiv teksta. Prema tome mi smo spremni dalje pregovarati da se dođe do kompromisnog rješenja koje bi bilo prihvatljivo svim klubovima zastupnika. Ako se ne postigne dogovor, onda ne možemo ovaj tekst dati na glasovanje na plenarnoj sjednici. Ako se Ako dobro shvaćam, ako sam se dobro shvatio, onda predlažem da se pokuša da se e, klubovi zastupnika usaglase i predlože zajednički tekst o kojem će se onda glasati 20, 23. Eh, ožujka ako se ne uspiju usaglasiti priča time gotova. Dakle, moramo imati zajedničku podlogu s kojom su se složili svi klubovi zastupnika. Slažemo li se o tome? U redu, onda ćemo tako. I onda se svi moraju malo potruditi oko toga i biti spremni na kompromise. Ovo je jedan neobičan pokušaj, ali kako smo na kraju saziva ovog parlamenta, onda ćemo dakle na drugom plenarnom zasjedanju u travnju glasati o ovom izvješću. To ne možemo dakle e, glasati na mini plenarnom zasjedanju u Briselu, nego na e, drugom plenarnom zasjedanju u travnju. Ali treba nam jedan usaglašeni tekst. Hvala lijepa. Time prelazimo e, na... E, Imamo sada vijesti. Ruska duma je proglasila aneksiju Krima i glasovali su za to da se traži od Europske unije i SAD-a da se svi članovi stave na popis e, za sankcije. Dobro, možemo udovoljiti. Gospodin Preda. Imamo nažalost još jednu vijest. U ruskom tisku je jutros najavljeno da predsjednik Dume iz Transnistrije službeno traži da se i Transnistrija priključi Rusiji. Evo, to je bilo u ruskom tisku jutros. Diese Information, but we should accommodate them. Okay. Trying to talk to them. If you don't mind, uh, can you yeah. sit over there? The side? Yes. I, th I think we have also to say... Matram da moramo reći da je u pravnom smislu aneksija, naime da je to nešto za što treba dva do tri mjeseca. To je također službeni stav Rusije. Prema tome mi moramo, naša je zadaća da sada iskoristimo sve diplomatske kanale. U redu. Onda krenimo u rat. Mislim da ako sada kažemo to, mislim da bi Velika Britanija morala se držati potpisa memoranduma iz Budimpešte i jamstva koja su tamo dana. kolegice i kolege, e Pozdravljam gospodina Ahmeda Algarbu, predsjednika nacionalne koalicije e, sirijskih snaga e, opozicije povodom treće godišnjice e, mirne revolucije u Siriji. Gospodine, ova tragedija u Siriji je do sada neviđena u povijesti. Htjeli smo iskoristiti priliku da ste došli ovdje da vidimo što međunarodna zajednica može učiniti kako bi se došlo do političkog rješenja za sukob i kako bi se osigurala tranzicija prema novoj vladi u Siriji. Situacija je iznimno zabrinjavajuća i čini se da su sve manje šanse da se dođe do političkog rješenja. Sastanak u Ženevi 1 i 2 nisu polučile uspjeh, barem za sada. Oporbene snage su oslabljene zbog vojnog poraza i zbog internih razmirica. Sirijski režim namjerava održati nacionalne izbore, još nije jasno hoće li se Asad kandidirati. Sirijski parlament je odredio pravila za predsjedničke kandidate što onemogućuje oporbi u egzilu da se kandidira uistinu postoje sumnje o spremnosti režima da pregovara. Nacionalna koalicija sirijskih revolucionarnih i oporbenih snaga e, i zauzela svoje stajalište. Pitanje je što može poduzeti međunarodna zajednica i može li, mogu li Ujedinjeni narodi izvršiti pritisak na Asada da se ponovno sjedne za pregovarački stol u Ženevi. Izvolite, gospodine Al-Džarba, imate riječ. <coughs> صباح الخير شكرا Lijepo vas pozdravljam. Prije svega želim zahvaliti organizatorima koji su nas pozvali na ovaj sastanak kako bismo mogli sudjelovati u ovoj raspravi koja se tiče sirijske revolucije prije tri godine, 18.3.2011. godine, počela je sirijska revolucija u Dari. Djeca su izišla na ulicu kako bi napisala, ispisala poruku na zidu u školi. Djeca su uhićena. Iščupali su im nokte i tako je počela revolucija u Siriji i traje već tri godine. Naravno, svi znate koje razmjere je poprimila ta tragedija u Siriji. Režim e, trenutno lansira projektile i bombe iz aviona. Mi smo se okupili u Ženevi, otišli smo tamo u pozitivnom ozračju. Htjeli smo da se dođe do političkog rješenja i do prijelaznog razdoblja. Bašar al ne može biti sastavni dio rješenja. Međutim, Tijekom e, tog sastanka u Ženevi vidjeli smo da je došlo do ubojstva više od 5000 civila tijekom tog čitavog razdoblja. Nezamislivo je da se istovremeno održavaju pregovori i da se u isto vrijeme odvija masakr na tako sustavan način. Mi smo došli u Ženevu nakon što je održan sastanak u Parizu. Prihvatili smo otići u Ženevu, ali režim koji je odgovoran za neuspjeh pregovora Dakle, u tom slučaju moramo reći da naši saveznici iz Europske unije i države iz te glavne skupine, dakle saveznici moraju zauzeti stajalište kako bi se obranili životi civila i kako bi se dala vojna i humanitarna pomoć gospodin Ibrahimi, posebni izaslanik Ujedinjenih naroda za Siriju, podnio je izvješće prije tri dana, te je istaknuo da Asadov režim treba smatrati odgovornim za neuspjeh pregovora. Glavni tajnik UN-a, Ban Ki-moon, također je dao do znanja da bi kandidat Bašara al kandidatura Bašara al za predsjednika, da bi to zapravo uništilo bilo kakve šanse da se dođe do političkog rješenja. Mi smo danas došli ovdje kako bismo vas izvijestili o svim pojedinostima zbivanja. Mi tražimo od Europske unije da nam da protuprojektilno oružje kako bismo mogli zaštititi stanovništvo vi vidite što se događa u Alepu. Bacaju se bombe, a meta su stanovi e, u kojima žive civili, stradaju djeca i žene ispod ruševina. Mi želimo dobiti oružje kako bismo mogli obraniti civile i kako bismo se mogli nositi sa zračnim snagama koje ubijaju naš narod iz dana u dan. Vi vidite koji su razmjeri humanitarne katastrofe u Siriji. Imamo već više od 200 tisuća ljudi koji su smrtno stradali. Organizacija, e, organizacija UN-a e, sada su ustanovile da broj izbjeglica i prognanika iznosi 9 milijuna i dio teritorija je dio sirijskog teritorija je u potpunosti ili djelomično uništen. Mi se suočavamo sa poteškoćama kada je riječ e, o pruženju pomoći ranjenima. E, među žrtvama ima i osoba s invaliditetom mi imamo vrlo skromna sredstva na raspolaganju i dajemo sve od sebe kako bismo mogli dostaviti pomoć ranjenima i invalidima. Također radimo i unutar zemlje i nastojimo objediniti sve resurse koje imamo kako bismo pomogli sirijskom narodu u Siriji. Istovremeno razmjeri tragedije su toliko veliki da nam resursi kojima raspolažemo nisu dostatni. Naravno, ne smijemo ispustiti iz vida niti humanitarni aspekt. Postoje neke zone u Siriji koje su u potpunosti u okruženju. Riječ je o područjima gdje nema pitke vode, ljekova niti hrane. Oni koji nisu ubijeni oružjem u Siriji sada umiru od gladi. al-Assad je donio zakon ili će se ljudi podvrgnuti njegovoj vlasti ili će umrijeti od gladi. I to je njegov, njegov moto. Danas u 21. stoljeću hoće li nas ubiti i treći put, a upravo je prešutna reakcija međunarodne zajednice u odnosu na tu tragediju i na zločin koji se vrši nad našim narodom nešto što treba spomenuti. Htjeli bismo isto tako istaknuti sljedeće. Naime, upravo sam izložio razmjere humanitarne krize. Ono što mi sada tražimo, odnosno apeliramo da se donese rezolucija u Ujedinjenim narodima temeljem članka 7. kako bi se mogli identificirati humanitarni koridori i to dakle temeljem sedmog poglavlja. Mi želimo da se donesu obvezujuće mjere temeljem sedmog poglavlja kako bi sve oružane snage e, i sve strane oružane snage u Siriji morale napustiti teritorij. Sirijski režim omogućuje dolazak plaćenika. Najprije su to bili plaćenici Hezbolaha, a zatim i plaćenici iz Iraka i iz Iranske republikanske garde. Tu su i plaćenici Al-Kaide. U sklopu organizacije za e, islamsku državu u Iraku i na Levantu. Mi smo dali sve od sebe kako bismo se borili protiv te terorističke organizacije koja ima logističku pomoć koju pruža vlast. Naše snage se bore protiv te terorističke organizacije već četiri mjeseca. Uspjeli smo osloboditi Alep i neke druge gradove. Dobili smo bitke, dobili smo bitku u odnosu na tu terorističku organizaciju koja uživa potporu vlasti. Borci te organizacije koja je povezana s Al-Qaidom Dakle, boreći se protiv njih mi se borimo isto tako i protiv plaćenika iz Iraka, Irana i Hezbolaha. Riječ je o pravom ratu koji vodimo protiv te tri strane. U sklopu borbi smatram da imamo pravo na pomoć, na bezuvjetnu vojnu i humanitarnu pomoć. Došli smo ovdje kako bismo vam izložili koje su naše potrebe i kako bismo vam rekli da želimo da Europska unija bude na našoj strani u ovoj odlučujućoj fazi borbe u sklopu nacionalne sirijske koalicije. Mi želimo imati demokratsku državu na temelju načela pluraliteta. Želimo imati vladu koja će zaštititi prava žena i prava manjina. Želimo državu koja će biti u stanju zajamčiti slobodu eh, svih građana Sirije. Hvala. Thank you very much. Hvala vam, gospodine Al Džarba, na ovim izjavama koje ste upravo učinili ovdje u našem odboru i sada ćemo dati mogućnost našim kolegama da vam postave pitanja. Riječ ima gospodin Howitt. Hvala vam. I hvala vam što ste nam se gospodine al Džarba pridružili na današnjem sastanku. Želimo vam poružiti toplu dobrodošlicu u ime, mislim, svih klubova zastupnika. Nitko od nas ne misli da je međunarodni odgovor bio dovoljan u odnosu na ono što se događa, ali jasno vam je da pokušavamo učiniti nešto i ovim putem vam izražavamo svoju podršku i solidarnost. Želim vam postaviti tri pitanja. Prvo se tiče pregovora u Ženevi, za koje smo se nadali da će biti uspješni. I mislim da će mnogi biti zainteresirani za vaš odgovor. Što vi mislite kako su razgovori tekli iznutra? Čemu ste se nadali? I kako bi to moglo utjecati na buduće diplomatske aktivnosti? i zašto na koncu pregovori nisu uspjeli. Mislim da je važno da vam postavimo to pitanje. Potom vas želim pitati o podršci nas iz Europske unije, vama kao oporbe, oporbi. Jedna od teškoća u ovom procesu, ne želim vas pritom kritizirati niti one koje predstavljate, ali vidimo da je oporba razjedinjena, mm, da nije koordinirana, te da ne može dovesti do tranzicije u zemlji. Možda biste to mogli komentirati. ali ono što me zanima bili bi financijska pomoć i diplomacija, ono što vam mi pružamo kao oporbeno koalicije, je li to dovoljno? Naime, čuo sam ovo što ste rekli u vezi s oružjem, to su čuli i drugi kolege. Htio bih da nam kažete što možemo više učiniti kako bi u svom pomogli da se bolje koordinirate. I bili ste vrlo iskreni kada ste govorili o džihadistima, o saveznicima Al-Kaide i unutar oporbe. I sigurno ćemo vam ovdje biti zahvalni što ste tako iskreni i otvoreni, zato što postoji strah i među nama da postoje i nasilni ljudi koji mogu naslijediti druge nasilnike koji su trenutno na vlasti, ako biste nam mogli reći kako e, se možete osigurati da se to ne dogodi. I zahvaljujem vam još jednom na svem onome što ste rekli. Thank you very much, Mr. Hvala vam, gospodine Howitt. Riječ ima zastupnica Šake. Hvala vam. Važno je da nastavimo tražiti e, rješenja koliko god to bilo teško. Drago mi što imam priliku čuti od vas koja je bila vaša uloga u ženevskim pregovorima te koju bi ulogu mogao igrati Iran. Postoje neki koji misle da do rješenja ne može doći bez uključivanja Islamske republike koja podržava Hezbolah, koji pomaže ovom režimu. Mi bismo cijenili ako biste mnogo reći nešto više o tome. Osim toga zanima me još kako rastu džihadističke skupine, ekstremističke skupine, one se međusobno bore. Što mislite kako će se situacija razviti u idućih nekoliko mjeseci? Jasno je da ne možemo govoriti samo o jednom ekstremističkom bloku. Vidimo još nasilnije e, skupine od nekih e, drugih. To nas sve zabrinjava, zato što nam je jasno da se sirijski narod nalazi između režima koji ne tolerira oporbu i ovih ekstremista koji žele stvoriti neku drugu vrstu društva. Zanima me vaš stav o tome. Europska unija daje veliku humanitarnu pomoć i žao nam je zbog onoga što se događa, pomoć ne dolazi do ljudi na terenu, možda možete nešto reći o tome koja je uloga oporbenih snaga u tome da e, pomoć dođe do onih kojima je potrebna. To su najvažnija pitanja. Ali što mislite o suradnji sa susjednim zemljama, Jordanom, Turskom, Libanonom? Kad je riječ o humanitarnim pitanjima, to bi me zanimalo zato što kroz njih i zahvaljujući njihov, njihovoj pomoći možda bismo mogli promijeniti fokus naših programa ukoliko to bude potrebno. Hvala vam. Thank you very much, uh, Mrs. Hvala vam. Riječ ima gospodin Atkins. Uh, Chairman, thank you very much indeed. Hvala vam. Ja želim poželiti dobrodošlicu gospodinu Al Džarbi. Imamo jedan izraz u Britaniji koji govori o tome da ljudi različitih mišljenja moraju surađivati. Mislim da se sad situacija malo e, mijenja, izaziva zabrinutost kada je riječ o ljudima s kojima sklapate savezništvo, mislim pritom na situaciju u oporbi. Htio bih da to uzmete u obzir. Mislim da se time treba, trebate pozabaviti to vrlo odlučno i aktivno. Primijetili smo da Rusija u sirijskom kontekstu zagovara nedjelovanje. To je ono što ju sada zanima. Međutim, jutro smo od nekoga čuli da je vrijedno zabilježiti stav Kine kada je riječ o situaciji u Ukrajini. S obzirom na probleme u vijeću sigurnosti sa Kinom i Rusijom kada je riječ o Siriji, zanima me jeste li indirektno, direktno ili uz pomoć drugih razmišljali o tome da računate na Kinu, bez obzira na to što bi se moglo dogoditi. Čini mi se da ako želimo promijeniti sada u situaciju, ovaj zastoj u pregovorima, da moramo naći drugačiji pristup, pa me zanima je li Kina mogućnost. Thank you very much, uh, Mr. Atkins. Hvala vam, gospodine Atkins. Riječ ima gospodin Petering, bivši predsjednik parlamenta. Hvala vam. Hvala lijepa što ste danas s nama, gospodine Alđaba, iako je ovo što ste nam morali reći vrlo e, teško i e, teško. E, dakle, Asadov režim je e, preživio i nema mira za sirijski narod. Jedan ruski pisac je rekao kada ne, se nečiji spomenik e, ukloni onda se e, nikad ne zna kakav, koji će se spomenik sutradan pojaviti na tom mjestu. O Asadu se može reći što se hoće, ali jedno jest učinio, e, kršćani su mogli donekle slobodno živjeti u Siriji i E, ja sam u Siriji vidio osvjetljeni križ što se inače ne može vidjeti u nijednoj drugoj arapskoj zemlji. Dakle, moje pitanje je kako vi gledate na pitanje vjerskih manjina, kršćana u Siriji i kako bi e, ste ih e, tretirali kad biste vi pobjedili u Siriji jer fundamentalisti ubijaju kršćane. Kako vi gledate na to pitanje? Hvala lijepa gospodine Pötering. Uh, Gospodin Severin. Hvala vam na vašem izlaganju, pažljivo sam ga pratio. I razumio sam da vi smatrate da je konačno rješenje ono političke prirode, i da nema vojnog rješenja za ovu krizu. Međutim, htio bih da mi to potvrdite, ja sam i to dobro shvatio. Je li moguće doći do rješenja vojnim putem ili je izlaz političko rješenje? Ukoliko je to slučaj, i to je najbolji ishod, moje drugo pitanje je što bi za vas bilo političko rješenje koje je istovremeno pravedno izvedivo i održivo. Bilo bi jako važno da čujemo vaš stav o tome. Ima posljednje pitanje. Što mislite koje su najvažnije prepreke? Zbog kojih ženevski pregovori nisu doveli do političkog rješenja koje je po vama bilo prikladno. Hvala vam. Hvala i gospodin Landsbergis. I would like, thank you very much for... Hvala vam i hvala vam na ovoj razmjeni mišljenja. Htio bih znati postoji li E, kako se razvija situacija sa Asad ovim zločinima protiv čovječnosti kada je koristio kemijsko oružje protiv civila koji se protive režimu i tada su stradali brojni ljudi, uključujući i djecu. Gdje je sada Međunarodni sud jer sada je došlo do zastoja u vijeću sigurnosti i na drugim mjestima, te smatram da bi da bi oporba trebala biti aktivnija. Kako to možete dozvoliti? Jasno je da Rusija prikriva takve zločine Asadovog režim, ona je kompromitirana u svom totalitarizmu. I ovo pitanje bi zasigurno trebalo biti u centru pažnje. Zločini protiv čovječnosti, kemijsko oružje korišteno protiv civila i djece. Kako sada stoje stvari s tim slučajem? Hvala vam gospodine Lanz. Bergis, gospodine Al Džarba, imamo još jedno pitanje, to je gospodin Tanok. Hvala vam. Prije dvije godine sam u vječnici tražio zonu zabrane leta, nijedno to naišlo na dobar odaziv i to je moglo spriječiti stradavanje desetaka tisuća civila da je Zapad htio primijeniti tu strategiju. obzirom ovaj- na ovu situaciju koju je, do koje je dovelo djelovanje Rusije u posljednje vrijeme i agresija na Ukrajinu, mislite li da će to značajno utjecati na razmišljanje u Washingtonu ili u europskim glavnim gradovima kada je riječ o ruskoj pomoći Asadu? Hoće li ponovo možda uzeti u obzir e, uvođenje zabrane, zone zabrane leta. oni naime, zračne snage ubijaju brojne civile u vašoj zemlji, a čuo sam da su da bi Amerikanci sa svojom e, naprednom tehnologijom mogli zadati dobar udarac ovim zračnim snagama, te bi mogli uspostaviti zonu zabrane leta. I sada kada je Rusija uznemirila veći dio slobodnog svijeta svojim najnovim ponašanjem, hoće li sada možda doći do promjene e, mišljenja, odnosno pojavljivanja volje da se djeluje i kod vas? Hvala vam. Gospodine al izvolite. Kako biste odgovorili na pitanja kolega? شكرا Hvala dame i gospodo, zahvaljujem svim zastupnicima koji su postavili pitanje. Kao prvo odgovorit ću na pitanje koje se tiče međunarodnog i europskog odgovora na krizu. Je li taj odgovor bio dovoljan? Ne, naravno da nije. Vidite i sami koliki su razmjeri humanitarne katastrofe i razmjeri potrebne pomoći, kao i političke i vojne katastrofe. Dakle, riječ je uistinu o katastrofi velikih razmjera. Europska unija je zauzela stajalište koje je koje je vrijedno. Međutim, ovdje se radi o vjernosti, zahvalnosti i mi ćemo biti zahvalni Europskoj uniji, no treba isto tako reći da ta pomoć nije dostatna. Bilo je nekoliko pitanja o ženevskim pregovorima. E, nastojat ću dati jedinstven odgovor na ta pitanja. Zašto ženevski pregovori nisu dali rezultate? A svi znamo da su bili neuspješni. Imajući u vidu kriminalni režim na vlasti u Siriji, svi znamo da režim nije u stanju prihvatiti mirno rješenje. Režim koji ubija vlastiti narod raketama kad ne želi mirno rješenje. Nismo do sada još vidjeli režim koji tako napada vlastite civile i čak je u stanju upotrijebiti kemijsko oružje protiv vlastitih građana, što je međunarodna zajednica učinila s tim u vezi. Donijela je međunarodnu rezoluciju za povlačenje kemijskog oružja, dakle rezolucija je donesena, međutim pitanje je da li istovremeno dopuštamo uporabu konvencionalnog oružja protiv e, sirijskog naroda. Dakle, povlači se kemijsko oružje, ali istovremeno se dopušta uporaba konvencionalnog oružja protiv sirijskog naroda koji strada iz dana u dan. Vraćam se sada na ženevske pregovore. Glavni cilj pregovora u Ženevi bio je da se osnuje prijelazna vlada ili barem prijelazna skupina kolegi koji bi mogao nadzirati izbore gdje bi bili zastupljeni i vojnici i civili. Tijekom godinu i po ili dvije godine e, ta bi skupina trebala nadzirati prijelaz prema demokratskim izborima. Dakle, to bi to je trebalo biti prijelazno tijelo kako bi se uistinu uspostavilo to prijelazno razdoblje. A vezano uz to e, bi se trebali dogovoriti i oporba i sirijski režim. Mi smo rekli Amerikancima i Arapima i Rusima da režim Asadov režim neće pristati da se osnuje takvo prijelazno tijelo, budući da je osnovni moto ovoga režima Asad ili ćemo spaliti zemlju. Dakle, iz perspektive režima ne traži se političko rješenje. Asadov režim nije u stanju prihvatiti neko prijelazno tijelo u kojemu sad ne bi bio zastupljen. Kažu da Rusi e, vrše pritisak. Mi smo i došli u Ženevu. Mm, međutim, imali smo u vidu da ženevski proces neće dovesti do političkog rješenja. Međutim, u medijskom smislu smo mi dobili bitku u Ženevi jer smo pokazali da prihvaćamo zaključke prve ženevske konferencije i da smo za mirno rješenje sukoba. Dakle, mi prihvaćamo rezoluciju prve ženevske konferencije da se vojska povuče u vojarne i da se dopusti građanima da mirno prosvjeduju. To su bili naši zahtjevi koji su ugrađeni u rezoluciju na prvom sastanku u Ženevi. A što se tiče naše nazočnosti na drugoj ženevskoj konferenciji, mi smo pokazali što je režim rekao, koji je bio, koja je bila retorika režima i na koji način se Ministarstvo vanjskih poslova Sirije obraćalo samo Asadovom režimu. A mi smo se obratili čitavom svijetu i čitavom sirijskom narodu. Mi smo pokazali e, kakva je priroda tog režima. Mi smo došli u Ženevu, sjeli smo za isti stol sa predstavnicima Asadovog režima, pristali smo na neke ustupke premda smo bili svjesni činjenice da se sirijski narod ne slaže s time da sjednemo za isti stol sa predstavnicima Asadovog režima kako bismo e, ušli u pregovore. Međutim, ipak smo to učinili. Jedna je zastupnica spomenula odnos koji imamo sa ekstremističkim snagama. Mi nismo otišli u Ženevu, a da se nismo konzultirali e, sa svim skupinama u Siriji. Mi smo se konzultirali sa našim vojnim krilom i dobili smo mandat da pregovaramo. Mi smo dobili njihovu potporu za pregovore u Ženevi i bili smo spremni prihvatiti prekid vatre. Međutim, što se dogodilo u Ženevi? Asadov režim je sva nastojanja zapravo upropastio i nije se razgovaralo o točkama sa prve ženevske konferencije. Toliko o konferenciji u Ženevi. Sada ću nešto reći o potrebi za promišljanjima o događajima nakon, nakon Ženeve. Dakle, bit će još jedna e, konferencija, međutim to neće biti toliko značajno s obzirom na to da režim nije stanju surađivati. E, bilo je još jedno treće pitanje koje je postavljeno. Bilo je još jedno pitanje, zapravo bilo je više pitanja na istu temu. Dakle, vezano uz ekstremističke skupine. Naše je stajalište vrlo jasno u vezi s tim pitanjem. Već smo rekli da su te skupine došle u područja koja su oslobodile naše snage. Već godinu dana kontroliraju neke od tih zona i mi vodimo rat e, protiv tih ekstremističkih skupina već duže od godinu dana. Imamo dvije kategorije ekstremista. One koje su došli iz sirijskih zatvora, iz e, zatvora tog režima, oni su poslani u Irak za vrijeme britanske i američke prisutnosti u Iraku. Dakle, oni su tamo aktivirali eksplozive i tako dalje. Ti su zatvorenici oslobođeni, pušteni su kako bi e, zapravo vršili nasilje unutar Sirije. Zatim imamo isto tako i predstavnike Al-Kaide koji su došli u Siriju izvana, neki su došli iz Europe i svi morate biti svjesni činjenice da se mi borimo protiv ekstremista. A Asadov režim je prikrivao ekstremiste i oni se nikad nisu borili protiv ekstremista. Mi se od samoga početka borimo protiv ekstremističkih skupina. Od prošle godine, od kraja prošle godine, naši borci se snažno bore protiv ekstremista iz Iraka i Libanona. Dakle, rat koji smo pokrenuli protiv ekstremista e, je nešto čega su svi svjesni. Neki ljudi su se žrtvovali u tom ratu e, protiv ekstremista. E, prema tome mi smo u borbama obuhvatili sve aspekte, također smo se borili protiv Rusa koji su najveći saveznici Asadovog režima. Oni vrlo dobro znaju da smo mi pokrenuli rat protiv terorista. Svi mi, građani Sirije i vi u Europskoj uniji, dakle svi mi zajedno se moramo boriti protiv terorističkih organizacija, dakle protiv islamske države u Raku i na Levantu, ali isto tako i protiv Asadovog režima, protiv e, njegove korumpirane obitelji koja je počinila zločin nad sirijskim narodom. E, govori se o manjinama i o kršćanima. Bilo je riječi o tome. Ja osobno dolazim iz jedne zone gdje e, je većinsko kršćansko stanovništvo. Riječ je o gradu Kamišli gdje žive kršćani. Riječ je o e, gradu koji su 1921. godine osnovali Francuzi. Tu ima katolika, protestanata, ali isto tako i pravoslavaca. U tom gradu ima Sirijaca i prema tome e, ja ono što ja mogu reći jest da je moja obitelj bila otvorena prema svim kršćanima koji tamo žive. Čak i uh, Ašadov otac, naime prije njegovog rođenja, čak i u to doba kad je on bio na vlasti, ja sam osobno išao, pohađao školu zajedno s protestantima od osnovne škole sve do srednje škole. Ja sam pohađao školu koju su vodili protestanti, ali i katolici. Moji profesori u to doba i dalje žive u Siriji i ja sam i dalje s njima u kontaktu. Mi smo živjeli u jednom području gdje se nisu razlikovali Arapi, Kurdi, muslimani. Dakle, to je bilo jedno vrlo mirno područje. Kakav je bio Asadov otac? Da, pitanje je je li tamo bilo crkvi, je li bilo križeva? Da, naravno da ih je bilo. Nakon odlaska Francuza 1946. godine, dakle od tada sve do 1969. godine i kakav je bio status e, krčanskog stanovništva. Pa dakle bilo je i muslimana i kršćana, e, vladao je mir, i demokracija. Da, bilo je nekoliko vojnih udara, ali e, demokracija je na kraju svaki put izvojevala pobjedu. Kršćani su živjeli kao i muslimani. E, bilo je i predsjednika parlamenta. Evo, osobno znam jednog predsjednika parlamenta koji je bio pravoslavac i to je bilo početkom 50. godina prošlog stoljeća. Prema tome, on je zapravo neka vrsta simbola u Siriji. Imali smo još jednoga e, kršćanina, isto tako jednog eminentnog jednu eminentnu osobu koja je e, koja se borio protiv prisutnosti Francuza u Siriji. Zatim veliki sirijski ekonomist je također bio kršćanin i on je ostavio velikog traga, vrlo značajan trag u sirijskoj povijesti. Ja sam osobno bio u Damasku sedam mjeseci nakon revolucije za uskrs, vrijeme uskrsa. Dakle, otišao sam u crkvu na veliki petak i tamo sam se sastao sa patrijarhom i sa ostalim crkvenim e, dužnosnicima, sa predstavnikom Asiraca. Dakle, to nema nikakve veze niti sa Afezom, niti sa njegovim sinom. Dakle, to je velika, velika laž. Kršćani u to doba, za vrijeme Asadovog oca, su imali zemlju, bili su poljoprivrednici, također e, je nacionalizirana industrija i proizvodnja automobila, automobilska industrija i veći dio kršćana je emigrirao u Libanon, Kanadu i SAD. I to je bilo 80. godina prošlog stoljeća. Prema tome svi moraju biti svjesni činjenice da je eh, da su predstavnici režima lašci, da oni ne pružaju nikakvu zaštitu manjinama i da manjinu i većinu, dakle i manjinsko i većinsko stanovništvo štite demokratski principi. Mi smo u zemlji koja se oduvijek borila protiv terorizma. Mi se od početka zalažemo za očuvanje e, tog sirijskog mozaika i raznolikosti. To je zapravo slika suvremene Sirije i bez E, manjina Sirija ne bi mogla nastaviti i ne, ne bi mogla opstati. E, istovremeno režim je krenuo u propagandu i nastoji dobiti potporu zapadnih zemalja. Ja vas e, upozoravam na to da oni lažu. Mi živimo u crnoj komediji već tri godine. Sve manjine su tu i e, kada padne raketa nema nikakve razlike e, je li žrtva Arapin ili Kurd ili kršćanin. Rakete ubijaju bez obzira na to o kome se radi, je li riječ o manjinskom ili o većinskom stanovništvu i za to imamo dokaze. A vi ovdje e, ste suočeni sa velikim zločinom. 11 tisuća zatvorenika je ubijeno u jednom velikom zatvoru i postoje slike koje govore u prilog tome. 48 sati nakon pregovora u Ženevi i to je samo jedan od zločina. Evo vidite e, kakvi su zločini Asadovog režima. Vezano uz ovo pitanje o Kini, htio bih reći sljedeće. Mi smo se sastali e, sa kineskim predstavnicima u Montreux, nakon izjave u Montreux. Ja sam se sastao sa kineskim ministrom vanjskih poslova. Taj susret je bio vrlo koristan. On je iskazao razumijevanje za našu situaciju i rekao je da e, je njegovo stajalište oporbi bilo krivo. Isto tako je rekao da je retorika predsjednika Asada bilo loša, te da je retorika oporbe konstruktivna. Također je uputio poziv nama da dođemo službeni posjet Kini ja ću se odazvati tom pozivu vrlo brzo i mi imamo dobar odnos sa kineskim dužnosnicima. Što se tiče pitanja vezano uz Iran, dakle mogu reći samo da je Iran pozvan što se tiče priopćenja sa prve ženevske konferencije, oni koji to prihvaćaju mogu dobiti poziv. Međutim, ako imamo stranu koja odbija priopćenje sa prve ženevske konferencije, onda nema pravo sudjelovati na drugoj konferenciji u Ženevi. Iran nije prihvatio to priopćenje. Iran je sudjelovao također u nasilju u Siriji. Hezbollah je teroristička organizacija. Oni ne žele ući u Siriju, ali su pod pritiskom od strane Irana. Naime, sama činjenica da sudjeluju u ratu u Siriji, da Hezbollah sudjeluje u tom ratu, čini Hezbollah izložen i upravo zato ne uživaju veliku popularnost u arapskom svijetu. Hezbolah je sudjelovao u ratu protiv sirijskog naroda i isto tako ta organizacija nije prihvatila deklaraciju sa prve ženevske konferencije. Ako Iran uistinu želi dati pozitivan doprinos, e, mi ćemo, mi ćemo se složiti s time. Mi smo mi se zalažemo za pozitivan doprinos Irana. Međutim, prije toga se Iran mora pobrinuti da se Hezbollah i predstavnici Iranske republikanske garde povuku iz Sirije, moraju prihvatiti deklaraciju sa prve ženevske konferencije. U tom slučaju se mi nećemo protiviti sudjelovanju Irana na, u ženevskom procesu. što se tiče pitanja vezano uz oporbene snage i da li mi kontroliramo oporbene snage? Da, naravno. Mi smo došli u Ženevu i dobili smo mandat od snaga na terenu. Mi smo u potpunosti na raspolaganju da dostavimo pomoć u svim oslobođenim područjima. Borci na terenu su bili naše oružje u borbi protiv režima i oni su ti koji će dostaviti pomoć e, našem narodu unutar sirijskih granica. Govorili smo o Ženevi. Tvrdoglavost režima je osnovna prepreka u ženevskom procesu. Postavljeno je pitanje, dakle, može li se uzeti u razmatranje vojno rješenje? Ne, rješenje mora biti političke prirade, dakle, moramo doći do političkog rješenja. Međutim, trenutno postoje dvije paralelne linije, e, jedna je političke, druga vojne prirode. I svi znate da ako se ne izvrši snažan pritisak na Asadov režim, da se neće doći do političkog rješenja. Kada je upotrebljeno kemijsko oružje, svi su u svijetu to vidjeli. Ja sam bio u kontaktu sa ministarstvima vanjskih poslova u inozemstvu i sa Sjedinjenim američkim državama. Kada SAD, Francuska i Velika Britanija, kada se oni suoče sa režimom i nakon što su zaprijetili vojnim udarom kako bi se Asada kaznilo za, zbog uporabe kemijskog oružja, dakle tek tada je Asad pristao dati kemijsko, predati kemijsko oružje. I to je dokaz da jedini jezik koji režim u Siriji razumije je jezik sile. Dakle, oni će i dalje e, temeljiti svoje aktivnosti na upotrebi sile. Dakle, imamo dvije paralelne linije, političku i vojnu. Vojna ravnoteža na terenu mora e, ići u korist oporbenim snagama. Tek tada ćemo doći do političkog rješenja. Mi se zalažemo za političko rješenje. Jedna trećina zemlje je uništena. Moramo brzo e, postići političko rješenje. Međutim, e, trebamo imati na raspolaganju odgovarajuće snage kako bismo neutralizirali sirijske zračne snage. Ako se izvrši stvarni djelotvorni pritisak na Damask, onda će se ukazati političko rješenje. Međutim, htio bih e, svima pružiti jamstva i reći da se ne trebate plašiti da će oružje završiti u rukama ekstremista i terorista. Mi smo se u stanju boriti protiv terorista i ekstremista. Oni neće biti na sceni, isključit ćemo ih, a revolucionari, oni stvarni koji se bore protiv Bašara Lasada, oni su ti koji su prisutni na terenu. Mi smo već objavili rat islamskoj državi u Iraku i na Levantu i režimu e, Bašar al da Mi im nećemo dopustiti da nam ukradu revoluciju. Mi se smatramo odgovornima za izjave koje dajemo. Svi oni koji su za izbore, e, svi oni koji se zalažu za stvarne izbore na biralištima, njih ćemo podržati ako postoje neke razlike u nacionalnoj pripadnosti, dakle, a, ali ako njihovi predstavnici budu za rezultate e, na izborima, mi ćemo u svakom slučaju se zalagati za to da svi sudjeluju u demokratskim izborima. Stvarno političko rješenje koje bi bilo pravedno E, mora na kraju odnijeti pobjedu. Mi se slažemo sa ishodom ženevskih pregovora. Pristali smo na osnivanje tijela, prijelaznog tijela, u kojemu bi sudjelovali umjereni predstavnici koje prihvaća Asadov režim, ali i mi i dakle oni bi sudjelovali u prijelaznom razdoblju i radili bi na tome da krenemo prema novoj Siriji nakon što se održe demokratski izbori. نحن في سوريا Kao što smo već rekli, mi se u Siriji suočavamo sa humanitarnom katastrofom. Naravno, zračni embargo nije rješenje koje je zamislivo. Mi smo to tražili još u prvoj fazi sukoba. Međutim, šutnja međunarodne zajednice je dovela do pogoršanja situacije. Treba nam oružje da bismo se mogli suočiti sa sirijskim zračnim snagama. Što se tiče humanitarne pomoći, i sami vidite koliko je ljudi ubijeno, koliko je zatvorenika ubijeno i koliko je ljudi ubijeno izvan zatvora, koliko žena, koliko djece. Žene su odigrale značajnu ulogu u sirijskoj revoluciji. One su se uistinu pokazale kao heroine te revolucije. Naravno, nije u dovoljnoj mjeri istaknuta njihova uloga. Ja sam bio u gradu Dara na jugu Sirije, e, odakle je i krenula revolucija. Tamo sam nazočio molitvi e, prilikom jednog muslimanskog blagdana i tijekom tog posjeta sam se susreo s jednom ženom koja je stajala pred djetetom koje je ležalo i djetetu su bile slomljene noge. Dakle, noga je bila slomljena. I žena mi je rekla imam dvoje djece, imam troje djece, troje djece mi je već stradalo. Smrtno su stradali, jedno dijete je ranjeno. Međutim, to je cijena slobode i demokracije. To je istinita priča. Ta žena je prihvatila da njezina djeca e, poginu za slobodu naše zemlje, za slobodu Sirije. Evo, to je uloga koju su prihvatile sirijske žene i majke. Što se tiče demokracije, ja sam postao predsjednik naše koalicije nakon što su održani izbori. Mi nastojimo dati pozitivan primjer. Imamo predsjednika, potpredsjednike, glavnog tajnika, politički odbor. Dakle, imamo čitav niz tijela, a e, članove tih tijela biramo na izborima, demokratskim putem. Evo, to su načela e, na koja se oslanjamo i e, koja ćemo primijeniti i kod sastavljanja budućeg sirijskog ustava. Cijenim da sam dao odgovor na pitanja koja su mi upućena. Ovo je uistinu bila jedinstvena prilika za mene da se sastanem sa zastupnicima Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Mi smatramo Europsku uniju za najbližeg saveznika i e, Želimo da budete na našoj strani i ne na strani ubojica. Europa je oduvijek bila na strani žrtava, odnosno na strani žrtve. Europa nikada nije podržavala krvnike, niti će to učiniti i to je ono e, čemu se i mi nadamo. Hvala. Hvala vam lijepa na ovom objašnjenju. Mi smo na vašoj strani, ali također znamo koje su naše mogućnosti, odnosno koliko smo bespomoćni pred ovom užasnom situacijom u vašoj zemlji, kad vidim koliko žrtava je palo, koliko izbjeglica je unutar zemlje i van zemlje. Ja sam nedavno bio u Libanonu gdje je veliki broj izbjeglica iz Sirije, žene sa djecom i ne znaju gdje su im muževi. To je dakle užasna humanitarna katastrofa i zato se svi nadamo da ćemo uskoro doći do mirnog rješenja i da će ljudi u vašoj zemlji moći živjeti u miru i slobodi. Želim vam sve najbolje.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 koji po mom mišljenju sadrži mnoge dobre točke, ali pitanje je sada implementacije, primjene i što se tiče političkih pitanja i što se tiče pitanja ljudskih prava. Da li će ovaj ustav doista biti e, proveden u praksi sadržajno ili će ostati samo fasada, a čini se da je ovo drugo slučaj. Mi znamo da je predsjednik Morsi e, da nije uspio E, ispuniti očekivanja što se tiče demokracije i što se tiče gospodarstva i samo jedan dio e, i on je predstavljao samo jedan dio europskih e, egipatskih građana. Zato se nadamo da će da sada prelazna vlada neće ponoviti neke greške E, nego da će se doista krenuti putem demokracije i vladavine prava gdje će i vjerske manjine kao što su kršćani imati svoje mjesto odnosno mogućnost normalnog života. Situacija se još otežala zbog situacije e, u Saradijskoj Arabiji gdje muslimanska braća e, su se proglasila terorističkom organizacijom i vidjet ćemo kakav će oni utjecaj imati e, u sljedećim tjedana u svakom slučaju e, mi se nadamo da će biti moguće tamo ostvariti jedno pluralističko društvo, ali jako nas zanima kako vi vidite situaciju tamo, tamo gospodine e, veleposlaniče imate riječ. Thank you very much, Mr. Chairman, and, um, I dobar dan svima. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Učinit ću što mogu kako bih vam rekao nešto više o situaciji u Kairu. Tamo je nebo rijetko čisto, oni koji su posjetili grad, on to sigurno znaju i to je i sada situacija. Kao što znate, Egipat ima novi ustav, prihvaćen je voljom građana. U kampanji smo vidjeli bojkot Alijanse, odnosno Saveza za demokraciju i vidjeli smo situaciju s medijima koja nije baš ohrabrujuća kada je riječ o onima koji su se zalagali za odbijanje ustava. Međutim, ovaj dokument sadrži brojne pozitivne elemente, sadrži vrlo napredne propise o temeljnim slobodama i ljudskim pravima, spolnu ravnopravnost, iako ko se puno toga tek mora provesti putem zakona, a zato čekamo parlamentarne izbore. To ću slijediti nakon predsjedničkih. To uključuje i propise o podjeli ovlasti, kada je riječ o parlamentu i predsjedniku. Važniju ulogu kada je riječ o odgovornosti, transparentnosti i kada se parlament uspostavi, to će dovesti do bolje ravnoteže između ovih elemenata. To će uključiti i suradnju između ove institucije i Egipatskog parlamenta jednom kada se ono osnuje. Mnogi od vas imate veze u Egiptu i što se prije ovo sve ostvari, to će biti bolje. Ustav također sadrži neke kontroversne, kontroverzne odredbe kao što je mogućnost da civili budu izvedeni pred vojni sud. Ne podrazumijeva e, civilni nadzor e, vojnih službi. Međutim, sadržava brojne elemente koji mogu vratiti ovu zemlju na put demokracije. Kada je riječ o predsjedničkim izborima, objavljen je izborni zakon, nije bilo tu puno prostora za odredbe koje se tiču žalbi i on će trenutno ostati takav. S obzirom na vremenska ograničenja, kada je riječ o privremenom predsjedniku, očekujemo da će se izbori održati najranije u svibnju. kandidat e, iz 2012. također rekao da će sudjelovati na idućim e, izborima. Tu je i maršal Al-Sisi koji je također istaknuo kandidaturu, ali očekujemo još neke kandidate. Kad je riječ o programima, oni su i dalje nepoznanica, morat ćemo znato pričekati. Potom će uslijediti parlamentarni izbori. Stranke su ponovno aktivne. To obuhvaća je čitav niz islamističkih e, stranaka. Dakako, e, stav muslimanskog bratstva nije jasan. Hoće li e, se i oni nekome prikloniti? Međutim, trenutno u zemlji ne postoji velika želja za pomirenjem. Iako mnogi, poput gospodina Mansura, govore da će se u jednom trenutku morati ponovno uspostaviti proces pomirenja. Sve to se događa uz nove prijetnje terorizma u toj zoni. To se prije odnosi na Sinajski poluotok. Europska unija je osudila Europski parlament sve terorističko nasilje i postoji razlog zbog kojeg smo zabrinuti zbog utjecaja na situaciju u Egiptu te na širi kontekst. Vidjeli smo zadnjih mjeseci napade na turiste na Sineskom polotoku, tamo su stradali ljudi, te postoji velika zabrinutost od e, ovih izbora, te za prijetnju koje ovi terori, koje ovi napadi predstavljaju za, za, za turistički sektor, kako će to utjecati na ovu gospodarsku djelatnost, mnogi ovise o njoj, to je nešto što zabrinjava. Politički proces treba biti otvoren za sve koji prihvate demokratska načela, koji su protiv nasilja i važno je da on bude Uključujući da obuhvaća sve one koji žele tome sudjelovati. To je važno za sve dionike jer moramo postići, jer ta zemlja mora postići dugotrajni održivu i mir, stabilnost. Jer vidimo kroz što je ta zemlja prošla, počeš od siječnja 2011. I stalno izražavamo zabrinutost za stanje s ljudskim pravima. Sigurnost je prvi razlog za zabrinutost, a ovo odmah slijedi. To smo vidjeli i u zaključaku sastanka ministra vanjskih poslova Europske unije. Tu se izražava zabrinutost. Tu se prije svega tiče istraga koje su poduzete u toj zemlji tu bi se stvari mogle e, poboljšati. Međutim, i dalje zabrinjavaju procesi protiv novinara, potom presude prosvjednicima, smatramo da su one pretjerane, te uvjeti pritvora. Ne samo kada je riječ o islamistima, već i za i to se tiče nekih sekularnih pokreta. Znam da je nedavno kolega Lambrinidis posjetio Kajro sa izaslanicima Europske unije, mi se pratimo cijelu ovu situaciju. Ono želim istaknuti je, a vi ste se dotaknuli kršćana, njihova situacija se nešto poboljšala tijekom zadnjih mjeseci nakon vrlo teške 2013. godine koju smo vidjeli spaljivanje crkava. Međutim, sad imamo e, razloga biti optimistični kada je riječ o njihovom statusu u toj zemlji. Prelazim na gospodarske politike. Mislim da tu vidimo neke hrabrajuće znakove. Gospodin Ehleb je uključio u svoju vladu čitav niz e, ključnih ministara. Oni su i otvoreni kada je riječ o međunarodnoj suradnji, te kada je riječ o suradnji sa međunarodnim financijskim institucijama, to je jako važno zato što Egipat trenutno ovisi o donacijama suradnji. To neće moći biti održivo dugoročno, te su te oni računaju i na široku pomoć. Međutim, to se neće dogoditi. Odmah prvo moramo pričekati ove ishode izbora. Zamjenik Al-Sisi i ministar e, financija su istaknuli e, krhkost trenutnih politika. Međutim, dotakli su se i subvencija gorivima. Na to se troši 20% proračuna, 10% BDP-a te zemlje. to bi možda moglo poznačiti neku kampanju podizanja svijesti kada je riječ o tim politikama. Ministar financija je govorio o poreznoj politici, govorio da će se povećati porezni prihodi, gospodarske projekcije govore o poboljšanju situacije, govori se o promjeni energetskih politika. I sve to pokazuje i potrebu provođenja reforme. On jasno pokazuju političku volju da, da poboljšaju poslovnu klimu. Vidjeli smo njezino pogoršanje, po zadnjih nekoliko godina. Kabinet je usvojio čitav niz mjera i sada je to na predsjedniku Mansuru. Što se prije to počne provoditi, to će biti bolje, treba se uvesti pravna sigurnost u ugovore. Od toga pate brojne evropske kompanije, pogotovo one koje su bile upletene u privatizaciju i osjećaju posljedice ove situacije. Dakle, dobro je vidjeti da se privremena vlada bavi ovim pitanjima. Međutim, ona je tek započela radom. Nejasno je kojom će se pravcu ići. Ja sam stigao u Egipat u veljači 2014. Ovo je četvrti premijer na toj poziciji od kad sam stigao. Nadam se da će dovršiti ono što su započele. To tek trebamo vidjeti. Međutim, dobro je da su usmjerene ka reformama i to je dobro. I treba ih ohrabriti. Vidimo razvoj politika kada je riječ o vanjskoj politici Egipta. Želim istaknuti nekoliko elemenata, to su ponovni odnosi ove zemlje sa, odnosno revitalizacija ovih odnosa zemlje, ove, ove zemlje sa Rusijom. Njihova vanjska politika te treba pronaći vlastito mjesto. I Egipat želi poboljšati svoje odnose s Afrikom, zato postoje i razlozi, ne samo zato što je riječ o važnoj zemlji na afričkom kontinentu, već i želi poboljšati svoje odnose s Afričkom unijom. To je važno i zbog gradnje velikih brana u Etiopiji. Tamo je situacija napeta. I to je područje gdje mm, i organizacije kao Europska unija mogu pomoći, ali to taj zahtjev treba uputiti sve strane, a trenutno se etiopska strana za to ne zanima. To je pitanje koje bi se moglo pogoršati u idućem razdoblju. I konačno kada je riječ o našem angažmanu. Kao što znate, Evropska unija će prvi put poslati svoje promatrače na ove izbore i upravo se dovršavaju dogovori o tome. To će biti u velike važnosti, treba se poštovati e, međunarodna izborna metodologija i oni će biti tamo prisutni kako bi nadzirali izbornu kampanju zbog onog teškog konteksta koji se ona odigrava. Gospodin Stavros je posjetio Kajro. Moramo se osigurati da svi kandidati imaju jednake uvjete. Dakle, što prije se potvrdi datum izbora, jer još uvijek nemamo točan datum, možemo poslati svoju ekipu Mislim da je dobro da smo na ovaj način uključeni u kampanju i to bi trebalo pomoći poboljšanju našeg partnerstva i međusobnog e, poštovanja. U je uključena, u ovaj proces uključena je visoka predstavnica Ashton, ona već šest puta posjetila ovu zemlju, Bernardino Lyon koji vam se e, tu i tamo obraća, također nas često posjećuje i on obavlja svoj posao kada je riječ o ovoj zemlji. Također e, želimo podržati na učinkovitiji način u civilno društvo i ono i sektore koji se tiču ljudskih prava. Trebamo se suzdržati od vanjskih utjecaja kako bi se to dogodilo obje strane, odnosno svi dionici moraju prići tome na konstruktivan način, vidjeti koji su najbolje zakonodavne prakse. To je nešto čemu bi ova institucija imala mnogo toga za reći. Te se zato nadam da će se ono buduće više uključivati. Stavros Lambranidis e, je također svjestan toga i on obavlja svoj posao, ali htio bi vidjeti na koji se način mi možemo uključiti na poboljšanje zakonodavnog okvira. Kada je riječ o pomoći i europskoj susjedskoj politici, europski ministri vanjskih poslova su jasno rekli da će, nas, dalje podupirati civilno društvo i gospodarstvo. To čini velik dio naše pomoći i to je upravo na područje na kojima djelujemo. Također je važno primijetiti da je izrađena nova karta siromaštva za Egipat. Siromaštvo je naraslo sa 21 na 26% unutar nekoliko godina. To je razlog za veliku zabrinutost. Naravno, mladi, žene, ranjive skupine i tako dolje, oni najviše pate siromaštvo. Te programi na koje se mi koncentriramo su zapošljavanje, naročito mladih, obrazovanje, infrastruktura, potpisali smo nove programe u tom području unutar tri mjeseca, te želimo učiniti više kada je riječ o sirom, siromašnima. Također investiramo sa Europskom investicijskom bankom, sa bankom iz zemalja članica, te tu i Europska središnja banka sa svojim programima pomoći. Mislim da će e, komisija predstaviti način kako najbolje iskoristiti instrumente pomoći, to već idućeg tjedna. Kad je riječ o trgovini i investicijama, ponudili smo sveobuhvatni ugovor o slobodnoj trgovini, međutim, prerano govoriti sada o pregovorima, zato što nedostaje političkog kontinuiteta. Međutim, kada se dogode izbori, onda ćemo možda napredovati po tom području. Gledamo koje su mogućnosti signali koje šalje vlada da poboljša poslovnu klimu i zasad je situacija ohrabrujuća trebamo tu ostati uključeni. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, partnerstvo sa najvažnijom zemljom u južnom partnerstvu je od velike važnosti. Ona utječe na situaciju u regiji i tri godine nakon revolucije zemlje se suočava sa pokretima za demokratizaciju, razvoj gospodarstva, pravdu. Ali put je dug. Ovo rješenja za ovu situaciju se mogu pronaći isključivo u Egiptu, iako se često uvijek ne slažemo. I njihovi susjedi trebali biti uključeni u ovaj proces i onda ću zaključiti. Oni su dio rješenja i nadamo se da ću vidjeti i brojne zastupnike Europskog parlamenta u Kairu unutar promatračke misije ili u sličnim funkcijama. Hvala vam na vašem vremenu. Mr. Salafranca. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Salafranka. Hvala gospodine predsjedniče. E, jako mi je drago što je gospodin Moran danas e, ovdje i što nam je dao ovako korisno objašnjenje situacije u Egiptu. Posljednji put e, sam bio u Egiptu kada je e, visoka predstavnica Ashton e, oformila radnu skupinu. Mi smo zabrinuti zbog nestabilnosti u zemlji koja e, tamo trenutno vlada, koju ste i sami spomenuli. Što se tiče gospodarskih problema koji proističu iz toga, proračunskog deficita koji iznosi 12%, što i nije tako loše ako se E, ima u vidu kakva je situacija inače u zemlji, ali e, razina siromaštva je doista zabrinjavajuća. Postoje poteškoće dakle što se tiče investiranja. E, govorili ste o angažmanu visoke predstavnice Ešton, o ljudskim pravima i to bi me zanimalo, dakle malo više o tome Mislim da je novi ustav obećavajući, nadamo se da će Europska unija poslati jednu misiju uh, sa tehničkim zadaćama uh, koja bi trebala biti promatračka misija na izborima, ali nas zanima da čujemo više od vas o tome. Uh, dakle, možete li nam dati svoju uvid u to e, u tu e, eventualnu promatračku misiju postoji cijeli niz e, izbornih procedura u cijelom tom izbornom procesu i pitam se da li mislite da je vjerojatno da će izbori biti uključivi pluralistički i da će rezultirati E, biranjem doista pravih predstavnika e, građana Egipta izabranih demokratskim, na demokratskim izborima. Hoće li e, biti zastupljeni svi politički pokreti i usmjerenja, odnosno da li će politička mapa uključivati i ekstremističke snage. Možete li nam dati nešto e, više detalja o tome, o tome što se događa na terenu pred izbore. Očito su rokovi već fiksirani ustavom, ali za nas je važno da saznamo što više o tome kako bismo mogli podržati proces političke tranzicije i gospodarskog oporavka. Stabilnost je ključna za sve to i moramo pokušati osigurati da terorizam koji je pogodio do sada Egipat e, da ostane stvar prošlosti. E, ja mislim da je rad izaslanstva Europske unije u Egiptu vrlo važan jer Egipat je važna država. Situacija u Ukrajini naravno usmjerila je pozornost međunarodne zajednice na Ukrajinu, ali Egipat je e, vrlo važna zemlja za nas i u svjetlu onoga što smo danas čuli o Siriji, očito e, nema alternative e, jednom e, planu ustavne promjene u Egiptu, odnosno slobodnih demokratskih izbora. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Nejc. Hvala lijepa gospodine e, Moran što ste danas e, ovdje, što ste nam dali ovaj pregled situacije. Kao što e, ju vi vidite, moja posljednja posjet, moj posljednji posjet Egiptu bio je također u okviru te radne skupine kao i gospodina Salafranke, jedna, jedno pitanje koje izaziva osobito zabrinutost, ne samo kod mene, nego kod drugih kolega, je situacija na Sinaju. Vi ste to spomenuli da se ta situacija dakle pogoršava. Ja vjerujem da je dio problema e, zbog e, sigurnosnih ograničenja zbog sporazuma između Izraela i Egipta. Da li je to još uvijek slučaj ili je sada moguće da Egipat pošalje više e, vojske i policije kako bi se tamo stabilizirala situacija. E, dakle, e, situacija na Sinaju je vrlo bitna, odnosno tretman civila iz Sudana i Eritreje koji e, su tamo praktički e, uzeti kao taoci e, od strane beduinskih bandi koje tamo djeluju gotovo potpuno nekažnjivo, a vrlo su okrutne. Moje pitanje je da li je to pitanje koje izaziva zabrinutost javnosti u Egiptu ili to nije uopće na radaru e, tamošnje javnosti. Dakle, to je jedno pitanje koje sam htjela postaviti, drugo se tiče pitanja koje ste također spomenuli, a naime velika osjetljivost u Egiptu vis- svih mogućih stranih miješanja e, financiranja nevladinih organizacija i tako dalje. Tu sam vas htjela konkretno pitati je li se išta promijenilo nabolje u situaciji međunarodnih nevladinih organizacija koje su tamo e, radile, odnosno nadam se još uvijek rade. Hvala lijepa. Hvala gospodine Tenok, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Želim izraziti toplu dobrodošlicu gospodinu Morenu i zahvaljujem vam na vašoj procjeni situacije u Egiptu. Moram reći e, i ja osobno i moj klub zastupnika smo zadovoljni što se situacija stabilizira i novi ustav je po mom mišljenju i po mišljenju mojih e, birača u mojoj izbornoj jedinici koji su porijeklom iz Egipta e, pozitivan, međutim čitam vijesti iz Kajera danas, neki policijski službenici su osuđeni na deset godina e, zatvora, odnosno teškog rada zbog svoje povezanosti sa muslimanskom braćom. To se čini da su e, počeci vladavine prava, odnosno neovisnog pravosuđa. Čini se da je to poboljšanje situacije, međutim naravno moramo zadržati pritisak ovisno zbog, e, osobito zbog velikog broja pojedinaca koji su još uvijek u zatvorima tako dalje. Imam dva kratka pitanja. Jedno se tiče gospodarstva, osobito turizma. Da li se tu situacija smiruje, da li se turisti vraćaju e, nakon e, katastrofalnih događaja u revolucionarnija vremena. Naravno da je to bitno za stabilizaciju gospodarstva i za stabilnost zemlje općenito. A drugo pitanje se tiče e, vanjske politike Egipta prema arapskom, e, ostatku arapskog svijeta, osobito prema zemljama Golskog zaljeva, e, Saudijskoj Arabiji, Kataru i tako dalje. Da li oni podupiru Morsija, Mursija ili Katar čini se su e, e, daju potporu muslimanskoj braći, dakle e, a neki drugi podupiru novu vladu. Da li ste što očekujete od tih država, da li mislite da će iskoristiti svoje duboke džepove da e, podupru ekstremističke, fundamentalističke, islamističke skupine e, ili će pod pritiskom drugih e, država biti suzdržani u ovom pitanju? Sljedeći govornik, hvala lijepa gospodine E, Moran e, što ste nam dali svoju analizu trenutne situacije i perspektive za sredoročni, dugoročni razvoj situacije u Egiptu. Samo bih želio reći što se tiče arapskog prljeća koje je započelo prije nekoliko godina. Očito su se stvari dosta promijenile. E, gledajući unatrag, htio bih vas pitati ne toliko što mislite da se tada dogodilo, nego što mislite e, kakvu je ulogu Europska unija odigrala u protekle tri godine, samo ukratko, jer mislim da smo dosta investirali u e, našu e, u tu radnu skupinu. Da li, da li smo mogli neke stvari učiniti drugčije što se tiče e, Mursija? E, koje paralele se mogu povući sa drugim zemljama u Golskom zaljevu? A osim toga ta mantra više za više, da li mislite da je to bilo korisno? Da li mislite da e, će partnerstvo u toj regiji biti uspješno ili da je to koncept koji e, nije uspio. Dakle, zanimalo bi me da znam što vi mislite o svemu tome i zapravo e, od visoke e, predstavnice Ešton smo zatražili da nastavi sa aktivnošću. Mislite li da to može dati doprinos e, povoljnijem oblikovanju razvoja događaja u budućnosti? mi ne želimo da se e, ponovi ono što se dogodilo prije 20 godina u Alžiru. Naravno, Egipat je nepredvidiva zemlja i nikad se ne može biti siguran što se tamo može dogoditi. E, čak ni kad bismo imali kristalnu kuglu, ali da li mislite da je moguće da se tamo e, dogode dramatični događaji poput onih u Alžiru prije 20 godina? Sljedeći govornik, gospodin Atkins. Imam tri kratka pitanja. Svaki put kad, e, sam, kad moram putovati u Egipat kroz Rafu e, zbog problema koje muslimanska braća stvaraju u Egiptu i njihove kontrole nad gazom. E, možete li nam reći nešto o implikacijama jer jedini pristup Gazi e, je zapravo s te strane obzirom na ono što radi Izrael. Dakle, zanima me što se događa u Egiptu u vezi s tim, možete li komentirati. Kao drugo, znam da je to samo mala, mala, mala manjina, ali postoje glasovi koji kažu e, da e, da bi e, neki ekstremisti islamistički tvrde da bi trebalo dignuti u zrak piramide e, u svakom slučaju pitam se da li bi Europska unija mogla konstruktivnije pomoći e, znam da u Egiptu nije učinjena onolika šteta kao u Libiji ali valja voditi računa, to je povijesno gledano jako važno područje. E, Egipćani su prije nekoliko tisuća godina e, trgovali sa kupovali zlato od nubijaca sada e, bi se moglo dogoditi da u relativno bliskoj budućnosti dođe do e, problema u, vezi s tim. Da li nam možete reći svoje višljenje u vezi s tim? Sljedeća govornica, gospođa Šake, hvala gospodine Moran što ste nam dali svoje poglede na ovu situaciju. Mislim da je ona zabrinjavajuća. E, moji komentari su u skladu s ovim što su i drugi e, kolege rekli. Drago mi je što ste nas pozvali da se više angažiramo. Ja sam e, imala priliku e, međutim e, mislim da gospođa Ashton pre, da, da je previše vremena prošlo od kad je gospođa Ashton razgovarala sa nama o tome. Ja želim postaviti neka pitanja citiram neke izjave e, gdje predstavnica, visoka e, predstavnica Ashton kaže da se prati situacija i također da nije bilo nepravilnosti e, koje bi imale utjecaj na ishod rezultata, da nije bilo nasilnih sukoba i onda kaže uzimam, e, primam na znanje da velika većina glasova je bila za, što znači jasnu podršku Ustavu. Dakle, ono što ja mislim da je važno. Je li to naš odgovor na 98% glasova za na referendum referendumu, e, a protivnici su bili zastrašivanjem spriječeni od e, sudjelovanja? mislim ako te izjave usporedite sa izjavama aktivista s kojima sam u kontaktu e, neprestano u proteklih pet godina i ako te komentare usporedima sa komentare visokih dužnosnika Europske unije koji su rekli da je situacija možda najgora što je e, usporedbi sa prošlošću što je ikad bila e, dakle onda ne razumijem apsolutno e, jaz između e, ovakvih izjava i pokušavam shvatiti kakve bi signale ovakve izjave zapravo trebale odaslati. E, mi također nismo uopće reagirali na izjave Morsija. Dakle, ja ne razumijem uopće što Evropska unija čini, kakva je naša politika, kakve su naša stajališta. E, ono što je, što je važno, mislim da bi javnost, odnosno građani Egipta trebali znati e, naše stavove, trebalo bi im biti jasno što mi mislimo kad tražimo više za više naša rješenja koja bi trebala biti e, jednaka za sve zemlje bez obzira na njihove specifičnosti e, meni je to nejasna politika i zato bih vam bila zahvalna kad bi nam dali neka objašnjenja čekaju nas izbori E, predsjednički, a potom parlamentarni, to je redoslijed koji smo dogovorili i e, nadam se da će kontekst u kojem se ti izbori događaju biti ozbiljno shvaćen i pozdravljam e, što je taj kontekst uzet u obzir u izjavi od 19. siječnja. Hvala lijepa. Ovo je bio cijeli niz e, vrlo dobro informiranih e, pitanja. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da odgovorim. Gospodine Salafranka, što se tiče pitanja posjeta Stavrosa Lambronidisa. Nisam siguran je li Stavros imao priliku s vama e, razgovarati u posljednje vrijeme. Mislim da bi to bilo najbolje. E, on je doista uložio velike napore kad je došao. Sastali smo se sa javnim tužiteljem i ministrom unutarnjih poslova e, uložili smo velike napore kako bismo posjetili neke zatvorenike e, to je gotovo uspjelo, ali nije ipak uspjelo i dalje radimo na tome i nadam se da ćemo uspjeti jer ministar e, unutarnjih poslova nam je rekao da što se njih tiče oni su otvoreni za to, odnosno e, neće spriječiti međunarodne posjetioce da posjete te zatvorenike i mi nastavljamo raditi na tome to je e, uz sav ostali njegov angažman. Slažem se s vama da je Ustav obećavajući na mnogo načina e, nego ono što smo imali u prošlosti. Glasanje, a pritom e, se sada ću se osvrnuti i na izjavu od 19. siječnja Dakle, naša, e, naši naša misija nije mogla na vrijeme e, organizirati promatračku misiju ali dakle to je bila ograničena misija sa samo nekoliko ljudi bila je korisna ali e, morat ćemo vidjeti kako ćemo nastaviti sa tim radom u budućnosti. Hoće li e, e, izbori biti pluralistički, to je teško trenutno reći, imamo za sada samo jednog e, kandidata i vjerojatnog drugog kandidata, hoće li se i drugi javiti, možda, možda će se neki pokušati srušiti e, ovaj ustav, odnosno uvesti islamski ustav, to ćemo vidjeti. E, stranka no salafisti, oni su, a također i neke druge stranke e, će izgleda sudjelovati na ovim izborima. E, stranka za slobodu i mir e, nemoguće je sada znati e, koliko će se oni angažirati i sudjelovati u predstojećim izborima. Što se tiče situacije na Sinaju, žao mi što to nisam spomenuo, to će biti dio rezolucije to je bio dio rezolucije 13.3. rezolucije Europskog parlamenta Imali smo niz razgovora sa ministrom vanjskih poslova i drugima o ovome. Situacija je užasno komplicirana. Jedna od velikih poteškoća je pristup, dakle ući tamo kako bi se vidjelo koja je situacija na terenu. To ne samo da je komplicirano, nego zapravo iskreno rečeno vrlo opasno. E, E, neki koji tamo djeluju nisu e, za igrati se s njima. Imali smo dugačke razgovore sa e, veleposlanicima. Rezolucija je vrlo dobra, ide u dobrom smjeru i mi nastavljamo sa radom. Suradnja između sigurnosne službe Egipta i Izraela je čini se vrlo učinkovita i funkcionira, to ima veze i sa cijelim nizom drugih stvari. E, tu međutim postoje e, e, vojni plaćenici, odnosno borci i stranci, uključujući iz evropskih zemalja. Evropske sigurnosne snage se bore i čine sve što mogu, ali radi se o tome da e, nemaju dovoljno iskustva, odnosno e, situacija je vrlo, vrlo opasna. Situacija međunarodnih nevladinih organizacija je daleko od toga da bude savršena i tu ima velikih poteškoća. E, E, ministar za socijalnu solidarnost imenovan je prošli tjedan pa ćemo vidjeti kako će ona, dakle to je ženska ministrica, kako će ona što će ona e, učiniti u po pitanju tih nevladnih organizacija e, do sada je dosta postignuto u suradnji sa tim organizacijama s naše strane ali vidjet ćemo hoće li biti moguće e, da se ta situacija popravi, to budno pratimo. Što se tiče pitanja koje je postavio Charles stenok e, e, dakle situacija je vrlo ozbiljna, molim vas recite svojim prijateljima da posjete Luksor, ali to je zapravo tragedija, postoji jedna jedan vic u Egiptu kada se E, ako hoćete jahati na devi, to vas je inače koštalo 50 e, funti, sad vas košta 500 funti. Situacija je dakle zapravo tragična i doista i u drugim područjima Sham al Sheikh sad više ne postoji na mapi što se tiče e, turizma. Dakle, veliki izazovi. Mislim da ministar turizma poduzima sve što je u njegovoj moći. On je vrlo impresivan čovjek, vrlo aktivan, kao i svi drugi koji e, rade što je u njihovoj moći, ali to je pitanje koje izaziva ogromnu zabrinutost i doprinosi porastu siromaštva odnosno širenju siromaštva jer veliki broj obitelji 9 milijuna radnih mjesta ovisi o turizmu u Egiptu to je e, drugi po važnosti sektor gospodarstva u Egiptu Dakle, turizam će, se neće oporaviti vjerojatno sve dok ne vidimo e, ponovo uspostavljen barem minimum sigurnosti. E, Crveno more je druga priča, u to sad neću ulaziti. GSS dakle zemlji Golskog zaljeva da to jest faktor koji izaziva zabrinutost. Dakle, u sklopu e, Vijeća zaljevskih e, zemalja postoji podjela. Egipćani su vratili natrag velik dio novca koji je Katar donirao, uglavnom upravi i zapravo su posudili novac od nekih drugih zemalja da vrate novac Kataru. Odnosi s Katarom su iznimno zahtjevni trenutno. Gospodin Mon je postavio jedno pitanje koje ima stratešku dimenziju. Koja je bila naša uloga u posljednje tri godine? Ja sam tamo od veljače 2012. godine. Da vam iskreno kažem, mi smo dali sve od sebe Uistinu smo, ako se sjetite što su učinili Barunica, Ashton i ostali na pomirbi stvarno se može reći da smo dali sve od sebe. Međutim, to nije dalo rezultate zbog raznih razloga koji su vrlo složeni, ali ne mislim da smo mogli učiniti više. Možda se vi ne slažete sa mnom. Ja mislim da nismo mogli učiniti više. Jer kao što smo čuli, ako se stvari vrate, a naravno sve strane to moraju zatražiti, možda bismo mogli iskoristiti iskustvo koje imamo. A e, što se tiče iskustva u Alžiru, postoji velika razlika između događaja u Egiptu i onih u Alžiru. U Egiptu je muslimansko bratstvo imalo civilnu moć, ne vojnu, ali su godinu dana bili na vlasti i to e, po tome se razlikuje Egipat od Alžira. Mi moramo još mnogo toga naučiti e, iz tog iskustva mi koji živimo u ovom dijelu svijeta. I tu ću stati. Što se tiče gaze, da, situacija je teška i neće se poboljšati. Upravo su zabranjene aktivnosti Hamasa u Egiptu. Ali zanimljivo je da su Egipćani bili uključeni u primirje koje nedavno E, ispregovarano. E, dakle, naravno njihov je interes u tome da se situacija smiri, no ne vidim da će se to uskoro dogoditi s obzirom na zbivanja u Egiptu, barem ne sada, možda nakon izbora, e, možda Egipat preuzme aktivniju ulogu u tom složenom odnosu. Što se tiče lokaliteta svjetske baštine, slažem se s vama. Imamo mogućnost programa Twinning sa ministarstvom, a Radi se na povratu ukradene imovine. Ja ću vas izvijestiti o tome e, kako se stvari budu razvijali. E, što se tiče Nila, e, to je vrlo komplicirano pitanje. Egipćani to vide kao prijetnju. 95% vode dolazi iz Nila u Egiptu i napori na suradnji zapravo ne vode nikamo. Etiopljani nisu otvoreni prema e, daljnjoj suradnji s Egiptom. Oni se boje da će doći do kašnjenja o izgradnji brane. Naravno, oni kažu da je to njihovo suvereno pravo, da su to resursi i tako dalje. Međutim, trebali bi se ponovno e, vratiti na jedan, jedan drugačiji temelj suradnje. Možda nakon izbora E, možda će tada biti e, za Egipat lakše da se krene u tom smjeru. Do sada im je to predstavljalo problem. Nadamo se da će doći do napretka. A da, činjenica je da i da je to opasna situacija i da bi ishod mogao biti negativan. Ne znam hoće li doći barunica Ashton, ali evo, mislim, prenijet ćemo poruku. Što se tiče e, referenduma da, postotak je bio visok, izlaznost je bila velika, međutim, velik broj ljudi je bojkotiralo referendum, jer im je rečeno da ne glasuju. I dakle, to je nešto što, čega trebamo biti svjesni. S druge strane, u izjavi smo kvalificirali ono što je rečeno. Ja bih rekao da smo to okvalificirali na dovoljan način. Međutim, trebali bismo vidjeti sam sadržaj. Kakav je ustav donesen? Kao što sam rekao ranije, da, ima problema, ali isto tako ima i nekih poboljšanja, posebno u području ljudskih prava i sloboda. Egipćani su to izglasali i sada politička tijela moraju provesti ustav u dijelo. Što se tiče parlamenta Mislim da se mnogo toga treba poduzeti i ovaj parlament treba raditi zajedno sa egipatskim parlamentom kako bi to zaživjelo. Mislim da uistinu ovaj ustav pruža priliku da se neke vrijednosti tamo prenesu na djelotvoran način. Mislim da je sasvim jasno da se treba sagledati čitav kontekst u Egiptu Dakle, ideje se moraju provoditi na jedan djelotvoran način. Da, e, novac je bitan. E, međutim, uistinu što se tiče iznosa, 17 milijardi dolara je došlo iz zaljevskih zemalja u posljednjih mjeseci i uskoro će doći još jedna tranša od 17 milijardi. Dakle, mnogo toga su bespovratna sredstva, nešto su koncesije i tako dalje. Prema tome što se tiče novca, uistinu mislim da to treba staviti u pravi kontekst. Istovremeno u nekim e, područjima možemo učiniti više kada bismo bolje ciljali taj e, novac, kada bi on bio bolje usmjeren. Hvala, hvala veleposlaniče. Prije nego što zaključimo sastanak, htio bih podsjetiti zastupnike da počinjemo u 15 sati u nazočnosti gospodina Leflera, glavnog direktora ESVD-a za Ameriku. Hvala.